Allora, buongiorno. Dobar dan svima želim. Proglašavam otvorenje sjednice. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Kao što znate, na dnevnom redu imamo izjavu kandidatkinje za dužnost predsjednika komisije. Podsjećam kolege da za ovu raspravu nije predviđen postupak slobodnog javljanja za riječ i neće se prihvaćati pitanja postavljena na temelju plavog kartona. Započinjemo sada s radom. Dajem riječ gospođi von der Leyen kako bi održala svoje obraćanje. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zastupnici i zastupnice. Pred točno 40 godina prva predsjednica Europskog eh, parlamenta Simon Weil je izabran da predstavi svoju viziju Europe ujedinjeniju i pravedniju. Upravo zahvaljujući njoj i eh, drugim europljanima ikonama da vam danas predstavljam svoju viziju Europe. S velikim ponosom mogu reći da e, konačno je jedna žena kandidatkinja za predsjednicu komisije, Europske komisije. a to sam postala upravo zahvalju onima koji su e, prodrli kroz konvencije i granice koji su izgradili Europu mira, ujedinjenu Europu, Europu vrijednosti. Upravo to me uvjerenje vodilo kroz cijeli život, kroz cijelu karijeru majke, liječnice i političarke. Ova hrabrost, ova smjelost e, pionirki poput Simon Weil je u središtu moje vizije Europe. I upravo će taj duh voditi Europsku komisiju koju namjeravam voditi, kojom namjeravam predsjedavati. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zastupnici i zastupnice. Osnivači i osnivačice Europe su izgradili Eh, Europu iz pepela i eh, ruševina. Izgradili su jedinstveno tržište, istraživanje zajedničkih rad. rad. 500 milijuna eh, Evropljana žive danas između u cijeloj Europi u, do, u blagostanju. Generacija moje djece si, tak život bez Europe uopće ne može ni predstaviti. E, kad je ta e, sretna generacija rođena i mi roditelji mislili smo da će uvijek biti tako. Međutim, danas je svima jasno da se opet moramo boriti, da se moramo dići za našu Europu. Cijeli svijet stoji pred izazovom e, razaranja Europe imamo demografske promjene, globalizaciju, imamo e, vrlo brzu digitalizaciju radnog svijeta. Sve te promjene, sve te, svi razvoji nisu novi. To je znanost već davno predskazala. Ono što je novo jeste da danas kao građani Europe, bez obzira u kojoj zemlji živimo, E, doživljavamo upravo konkretno ove promjene ali bilo da su to finski poljoprivrednici pogađeni sušom, da li je to e, val e, vrućine u Francuskoj, svi to osjećamo konkretno. Da li su to umirovljenici u Irskoj, da li su to radnici u Poljskoj koji se sada moraju prekvalificirati mi svi osjećamo digitalizaciju i to sasvim konkretno. U školama, bolnicama, pogonima koji se zatvaraju osjećamo te promjene sasvim konkretno. Sve je to ostavilo ljude s osjećajem da gube kontrolu, da gube vezu sa svojim zajednicama. Nijedan od ovih izazova neće nestati. Međutim, bilo je različitih načina na koje se reagiralo na ove trendove. Neki se okreću prema autoritarnim režimima, neki kupuju globalni utjecaj i stvaraju ovisnosti ulaganjem u e, luke i ceste, a drugi se okreću prema protekcionizmu. Nijedna od ovih opcija nije za nas. Mi želimo multilateralizam, mi želimo pravednu trgovinu, mi branimo poredak koji se temelji na pravilima zato što znamo da je to najbolje za sve nas. Mi to moramo učiniti na europski način. Međutim, ako budemo išli europskim putem, morat ćemo najprije ponovno otkriti našu složnost. Ako budemo složni iznutra, nitko izvana neće nas uspjeti razdvojiti. Ako popunimo jazove koji postoji između nas, možemo se okrenuti prema današnjim izazovima i e, prema šansama koje nas čekaju u budućnosti. Najveći izazov trenutno je da naš planet ostane zdrav. Ovo je najveća odgovornost naših vremena, ali najveća šansa. Ja želim da Europa postane naj, prvi kontinent koji će biti klimatski neutralan u svijetu do 2050. godine. Kako bi se to dogodilo, Morat ćemo poduzimati hrabre korake zajedno. Naš trenutni cilj smanjenja emisija za 40% do 2030. nije dovoljno. Moramo ići dalje, moramo težiti prema većim ciljevima. Pristup sa dva koraka potreban je kako bismo smanjili emisije CO2 do 2030. godine za 50 ili čak 55%. Europska unija će biti međunarodni predvodnik u pregovorima za povećanje razine ambicije drugih velikih ekonomija do 2021. godine jer kako bismo stvarno imali neki utjecaj, ne samo da moramo biti ambiciozni kod kuće, naravno da to moramo biti, ali cijeli svijet mora se složiti. I kako bi se to dogodilo, ja ću predložiti zeleni sporazum za Europu u mojih prvih sto dana mandata. I također ću predložiti prvo zakonodavstvo Europske unije za klimu koja će, koje će odrediti eh, i to u zakonskim okvirima ciljeve za 2050. godinu. Ovo povećanje ambicije treba će ulaganja i to masivna. Eh, javni novac neće biti dovoljan. Eh, ja ću predložiti plan ulaganja za održivu Europu i jedan dio, neki dijelovi Europske investicijske banke postaće banka za klimu. To će osloboditi tisuću milijardi ulaganja e, sljedećih deset godina. To znači promjena. Svi mi, svaki sektor morat će dati doprinos od zrakoplovstva do pomorskog prijevoza, do načina na koji svaki od nas živi i putuje. Emisije moraju imati cijenu koja će mijenjati naše ponašanje kako bih potpunila taj posao i osigurala da naše tvrtke mogu konkurirati na istoj razini ja ću uvesti granični porez na ugljik kako bih smanjila izmještanje ugljika. Međutim, poštovani zastupnici, ono što je dobro za našu planetu mora također biti dobro za naše građane i za naše regije. Naravno, Znam koliko su važni kohezijski fondovi. Međutim, trebamo više. Trebamo pravednu tranziciju za sve. Nemaju sve naše regije istu polaznu točku. Međutim, svi imamo isto odredište, isti cilj i zato ću predložiti fond za pravednu tranziciju kako bih dala podršku onima koji su najviše pogođeni. Ovo je europski način. Mi jesmo ambiciozni, nikoga ne ostavljamo e, iza nas i mi nudimo perspektivu. Ako želimo biti uspješni s ovim ambicioznim planom, trebat ćemo jaku ekonomiju, zato što ono što želimo potrošiti najprije trebamo zaraditi i zato trebamo ojačati okosnicu našeg gospodarstva, a to su mala i srednja poduzeća. Oni su inovativni, oni imaju poduzetnički duh, fleksibilni su, stvaraju radna mjesta, e, omogućuju našim mladima da se obučavaju, ali oni sve to mogu raditi samo ako budu imali pristup kapitalu e, svugdje na ovom velikom jedinstvenom tržištu. Moramo smanjiti prepreke, otvoriti vrata i napokon zaključiti uniju e, tržišta kapitala. To zaslužuju naša mala i srednja poduzeća. Također trebamo raditi e, sa, na temelju pakta o rastu i stabilnosti. Tamo gdje su potrebne reforme ulaganja, mi trebamo osigurati da se oni stvarno provedu moramo iskoristiti svu fleksibilnost koja je predviđena u zakonodavstvu. Mi smo ponosni na naše gospodarstvo i želimo ga ojačati, ali također e, logika je vrlo jednostavna i jasna. Nisu ljudi na usluzi gospodarstvu, nego je gospodarstvo na usluzi ljudima, na usluzi građana. And our social Naše gospodarstvo mora biti mjesto gdje ćemo ponovno spojiti socijalu s tržištem i zato e, želim da se u europskom semestru ponovno koncentriramo kako bismo ostali na pravom putu što se tiče ciljeva održivog razvoja. A ja ću se boriti za pravedno porezivanje, bez obzira je li to za industriju graditeljstva ili za digitalizaciju kada velike tehnološke tvrtke zarađuju jako puno novca u Europi, to je u redu zato što mi smo otvoreno tržište i želimo konkurentnost, ali ako e, profitiraju na leđima naših sustava obrazovanja, naših e, obrazovanih radnika, naše infrastrukture i naše socijalne sigurnosti, ako to bude tako, to neće biti prihvatljivo. Neće biti prihvatljivo da imaju velike profite i da jedva plaćaju poreze zato što izbjegavaju naš porezni sustav. Ako žele profitirati, moraju podijeliti ovaj teret. Poštovani zastupnici, europski način e, je ovdje se radi o tome da koristimo naš potencijal, e, naše ljude, talente i našu raznolikost. Radi se o tome da stvorimo pravedniju e, uniju gdje će vladati jednakost. I to će biti snaga koja će me pokretati svakoga dana tijekom moga mandata, kao što je to bilo tijekom moje karijere. Bila sam ministrica za obitelj i morala sam se boriti za uvođenje e, e, doprinosa za porodiljni dopust a i to je bilo jako važno za moj resor. E, u obiteljima gdje postoje radnici treba osigurati da se e, posao isplati. U gospodarstvu koje imamo svaka osoba koja radi u punom radnom vremenu mora zarađivati minimalnu plaću koja će biti dovoljna za dostojanstven život. i zato ćemo razviti okvir kojim ćemo e, poštivati različite tržišta rada, ali mislim da je opcija da imamo kolektivno pregovaranje, imat ćemo unije, e, udruženja poslodavaca i sindikate koji će sudjelovati u tome. Ja sam svjesna toga da imamo različite modele, ali moramo mi stvoriti okvir i želim bolju zaštitu za one koji izgube svoj posao kad naša ekonomija je pogođena. Europski program za nezaposlene i za ponovno zapošljavanje bit će pomoć našim građanima u trenucima vanjskih šokova. Naravno da imamo i osiguranja protiv nezaposlenosti na nacionalnoj razini, ali za jake vanjske šokove trebamo drugi alat u Europi. Također želim veću pravednost, veću jednakost za mlade Nezaposlenost mladih je na 40% u Europi, ali ide od 5% do 40% u nekim zemljama. I to ne možemo prihvatiti. Neki mladi žele raditi, žele imati budućnost i naš je cilj da oni to ostvare. Ja želim osigurati da jamstvo za mlade koje sam pokrenula kad sam bila ministrica e, sada funkcionira na najbolji mogući način u svakoj državi članici. I također ću dati podršku Europskom parlamentu e, kako bi se povećao budžet protiv e, uznemiravanja kao e, budžet i to dugoročno. Moramo naj Eh, osjetljivije članove naše zajednice štititi. To su djeca. Ja sam majka sedmoro djece i znam da za cijeli život jedne osobe je jako važno ako dijete ima pristup obrazovanju, sportu, glazbi, zdravoj hrani i okolini u kojoj je to dijete voljeno. Moramo osigurati kroz jamstvo za djecu da svako dijete koje je u riziku od socijalnog isključenja ima pristup temeljnim pravima kao što je to zdravstvo i obrazovanja. Ja ću to učiniti i bit će jako važno dati podršku djeci kad su tako mala i e, također ću se koncentrirati na e, stup socijalnih prava koji e, se treba obistiniti. Ja ću se boriti kako bih imala potpunu rodnu ravnopravnost u svom kolegiju povjerenika. Ako države članice ne budu predložile dovoljno povjerenica, ja ću tražiti nova imena. Od 1958. godine imali smo 183 povjerenika, a samo 35 bile su žene. To je manje od, manje posto 20%. Mi predstavljamo pola našeg stanovništva i mi želimo imati naš udio onako kako je to pravedno. Također trebamo otvoreno govoriti o nasilju nad ženama. Jedna od pet žena već je bilo podvrgnuto fizičkom ili seksualnom nasilju, a 55% žena e, doživjele su seksualno uznemiravanje. To naravno nije samo žensko pitanje. E, ja ću predložiti da stanemo na kraj ovakvom nasilju i popis eh, kaznenih dijela Europske unije treba biti definiran ugovoru. Ja sam uvjerena u to da ako popunimo jazove između nas, mi ćemo biti jači na razini unije. Poštovani zastupnici, koljevka naše europske civilizacije je grčka filozofija i rimsko pravo. I naš europski kontinent, kontinent prošao je kroz najmračnije period kad smo imali vladavinu diktatora, a vladavinu prava e, nismo imali. Desetljećima, stoljećima europljani su se borili za slobodu i neovisnost Vladavina prava je najbolji način da branimo ove slobode i da zaštitimo najranjivije u našoj Uniji. Ovo je razlog zašto ne možemo imati nikakav kompromis kad govorimo o poštivanju vladavine prava i nećemo nikad pristati na kompromise. Ja ću se pobrinuti za to da iskoristimo naš instrumentari na europskoj razini, a osim toga potpuno podržavam mehanizam vladavine prava na razini Europske unije. Da budem jasna, novi instrument nije alternativa u odnosu na postojeće instrumente, nego se radi o dodatnom instrumentu. Komisija će uvijek biti neovisna čuvarica ugovora E, pravda je slijepa, ona će uvijek braniti vladavinu prava gdje god dođe do napada. Poštovani zastupnici, vladavina prava je univerzalna, primjenjuje se na sve. Posljednjih pet godina više od 17.000 osoba utopilo se u Sredozemnom moru koja je postala jedna od eh, granica gdje se najviše umire u svijetu. Eh, obaveza je spašavati živote na moru. U našim ugovorima i konvencijama postoji pravna i moralna obveza da se poštuje dostojanstvo svakog ljudskog bića. Europska unija može i mora braniti ove vrijednosti. Europska unija treba humane granice. Moramo spašavati, ali samo spašavanje nije dovoljno. Moramo smanjiti irregularnu migraciju, moramo se boriti protiv krijumčare i e, one koje nezakonito e, trguju ljudima. Moramo se boriti za poboljšanje situacije e, naših migranata, na primjer kroz stvaranje koridora u suradnji s UNHCR-om. Trebamo djelovati odlučno. Ja sam uvjerena i znam koliko su teške rasprave o ovim pitanjima mi trebamo se pozabaviti e, legitimnim zabrinutostima sviju i moramo pokušati riješiti razlike. Ja ću predložiti novi pakt o migraciji i azilu, uključujući ponovno pokretanje Dublinske reforme. Time ćemo imati potpuno funkcioniranje šengenskog područja za slobodno kretanje, a to je ključno za nasušu slobodu. Za ovu ambiciju važno je imati ojačanu agenciju za obalnu stražu i trebamo imati 10.000 e, graničnih straža Frontexa ne do 2024 nego i ranije po mogućnosti. Moramo modernizirati naš sustav azila. Zajednički europski sustav azila mora biti upravo to biti zajednički. Možemo imati stabilne vanjske granice samo ako budemo davali državama članicama dovoljno pomoći, a mislim na one članice koje su najviše pod pritiskom zbog svog e, zemljopisnog položaja. Trebamo pomagati jedni drugima i davati naš doprinos drugima. Moramo imati dijeljenje ovih tereta i trebamo imati E, mogućnost nuditi suradnju onim zemljama podrijetla i tranzita. E, to će biti u interesu sviju. Diplomacija, ekonomski razvoj, stabilnost, ulaganje, sigurnost, sve je to potrebno kako bi ljudi imali perspektivu. Htjela bih vam ispričati priču o perspektivi. Prije četiri godine imala sam sreću dočekati i upoznati 19-godišnjaka, izbjeglicu iz Sirije. Došao je u moju kuću, moju obitelj, nije govorio njemački i e, njegovo iskustvo e, građanskog rata ga je duboko pogodilo. Danas, četiri godine nakon toga, e, on tečno govori njemački, engleski i naravno govori arapski i on vodi svoju zajednicu, e, on se bavi obukom, usavršavanjem i dobio je e, svoju diplomu u večernjoj školi. On je jednoga dana, on se želi vratiti kući. On je inspiracija za sve nas. Kao ministrica obrane, poštovani zastupnici, bila sam mnogo puta u susjedstvu gdje postoji rat i nikad neću zaboraviti riječi prethodnog e, ministra Iraka Masuna koji je rekao mi želimo više Europe ovdje. Cijeli svijet želi više Europe, cijeli svijet treba više Europe. Mislim da bismo trebali imati jači glas u Europi i u svijetu i trebamo djelovati brzo. Zato trebamo imati hrabrost da donosimo odluke u vanjskim poslovima na temelju kvalificirane većine i da stojimo iza tih odluka. Okosnica naše kolektivne obrane uvijek će biti NATO. Mi ćemo uvijek stajati na transatlantskoj razini ali moramo ojačati europsku razinu i zato smo stvorili Europsku uniju obrane. Naš rad na sigurnosti i obrani uključen je u sveobuhvatnu sigurnost. Stabilizacija uvijek dolazi zajedno s diplomacijom, pomirenjem i obnovom. Naši dužnosnici rade zajedno sa policijskim službenicima, diplomatima i radnicima e, u području e, razvojne pomoći. Ovi ljudi trebaju naše poštovanje i priznanje zato što se stalno zalažu za Europu. Ne mogu govoriti o Europi, a da ne spomenem naše prijatelje iz Ujedinjenog kraljevstva prvi put od 2016. godine država članica odlučila je napustiti Europsku uniju. Ovo je ozbiljna odluka. Žalimo zbog toga, ali poštujemo tu odluku. Od tada, zajedno s trenutnom vladom Ujedinjenog kraljevstva, Europska unija je marljivo radila na organizaciji uređenog napuštanja e, Europske unije sa strane Ujedinjenog kraljevstva. Sporazum koji je zaključen sa vladom Ujedinjenog kraljevstva daje nam sigurnost gdje je Brexit stvorio nesigurnost u zadržavanju prava građana i u zadržavanju mm, stabilnosti i mira na otoku Irskoj. Ovo su i moji prioriteti. Ipak, spremna sam za dodatno produženje, odnosno odgodu datuma o povlačenju ako to bude potrebno e, na temelju opravdanih razloga. U svakom slučaju Ujedinjeno kraljevstvo ostaće naš saveznik, partner i prijatelj. Poštovani zastupnici, kad sam došla u Strasbur prije 13 dana, obećala sam da ću doći kako bih vas saslušala. Čula sam vaše zabrinutosti, vaše nade i očekivanja. Političke smjernice koje sam vam danas poslala odražavaju naše rasprave. Od onoga što sam čula, e, povukla sam neke zaključke i donijela neke odluke. Prvo, želim da europski građani e, budu predvodnici i budu aktivni u stvaranju budućnosti naše unije i želim da imaju e, da budu zastupljeni u konferenciji o budućnosti Europe koja će započeti 2020. godine i trajati dvije godine. Drugo, želim da zajedno surađujemo kako bismo poboljšali sustav e, špicen kandidata on mora biti vidljiviji za šire građanstvo, za sve birače. I trebamo također se baviti pitanjem transnacionalnih popisa na europskim izborima kao komplementarni alat za europsku demokraciju. I treće, da, ja podržavam pravo inicijative za Europski parlament. Kada ovaj dom većinom svojih članova usvaja rezolucije tražeći da komisija podastre zakonodavne prijedloge, ja se obvezujem na to da odgovorim zakonodavnim aktom poštujući sustav proporcionalnosti, subsidijarnosti i načela boljeg donošenja zakona. Vjerujem da će naše jače partnerstvo pomoći tomu da se čuje glas naroda. Gospodine predsjedniče, mojem je ocu bilo 15 godina kad je završio strašan rat u kojem je moja zemlja našem kontinentu donijela smrt, razaranje, progone i opustušenja. On je svoje djeci, meni i šestero braće i sestrama, bilo nas je sedmero, često o tome pripovjedao. On je značio, on je e, rekao što je za njega značilo kad su nam druge zemlje opet pružile ruku i opet nas uključile u krug demokratskih naroda. On je počeo raditi u Uniji Montan i na početku nam je rekao sada opet trgujemo, a kad ljudi trguju onda e, se sklapaju prijateljstva, a prijatelji ne pucaju jedni na druge bio je šef kabineta von der Gröben u, eh, i u komisiji Halsteina i eh, kasnije je bio glavni direktor za tržišno natjecanje. Eh, stoga sam rođena u Briselu. Tek sam kasnije vidjela da sam Njemica iz Donje Saske. Stoga želimo jačati Europu. Oni koji žele sa mnom jačati Europu imat će u meni e, strastvenu e, strastvenog borca na svojoj strani. Međutim, oni koji žele razarati Europu imat će u meni žestokog neprijatelja. u starosti e, i na kraju života, e, onda je njegova priča o Europi postala drugačija. Nije više govorio o ratu toliko, e, rekao je Europa je kao dugi brak. Ljubav možda neće postati veća nego prvog dana, ali ona postaje dublja. E, jer mi znamo da se moramo pouzdavati jedni na druge u dobrim i teškim vremenima. Možemo se svađati, ali opet pomiriti. Nikad ne smijemo zaboraviti zašto smo ušli u ovaj savez. Mi svi u ovoj sali živimo u jednoj Europi koja je narasla, postala jača, u kojoj živi 500 milijuna ljudi 200 milijuna je izašlo na izbore. Ova Europa ima utjecaj, ona preuzima odgovornost za sebe i za cijeli svijet. Nije to uvijek lako, to je teško, ali to je naš e, najveći e, cilj. E, to ljudi žele. Moja djeca mi kažu, nemojte se igrati s vremeno, iskoristite ga a zato trebam vašu pomoć i potporu. Pozivam sve europljene da sudjeluje. To je ono najvrijednije što imamo. E, živjela Europa, vive l'Europe, long live Europe. Grazie. Grazie alla Zahvaljujem gospođi von der Leyen na njenom obraćanju. A sada dajemo riječ predsjednicima klubova. Započnemo s predsjednikom Weberom. Manfrede, izvoli imaš Poštovana gospođo von der Leyen, poštovani predsjedniče, dragi kolege i kolegice. Nakon eh, izbora našeg predsjednika pred dva tjedna sada nam predstoji izbor eh, predsjednice komisije. Hvala gospođi von der Leyen na, njenom, eh, na njenoj izjavi i za na njenim prijedlozima. Mi moramo ispuniti naša obećanja iz predizborne kampanje 40 milijuna ljudi e, su izabrali e, zastupnike i zastupnice pučana i tim smo biračima mi obvezni moramo se baviti onima obećanjima koje smo im dali ta obećanja moramo ispuniti moderna europa gdje moramo ostati istraživački centar svijeta, sigurna e, Europa koja osigurava svoje granice, a istovremeno pomaže ljudima u nuždi, Europa koja trguje i živi u partnerstvu s Afrikom, e, ekološka Europa koja štiti klimu, Uh, Ursula von der Leyen je uh, uh, kršćanska demokratkinja i stoga ćemo zajedno s njom ispunjavati naša obećanja. Naša će, naš će klub zajednički poduprijeti Ursulu von der Leyen. Zahvaljujem Francu Timmermansu, Skakeler i drugima na njihovim naporima u europskim izborima. E, bio sam e, suživanjem kandidat. E, moramo imati konkurenciju, moramo se natjecati, moramo uvjeriti ljude da poštujemo rezultate izbora. 2001 su ljudi izašli na izbore u želji da dobiju demokratsku Europu razvoji posljednjih nekoliko dana su pokazali da e, ljudi e, i mijenjaju mišljenja. E, recimo kad demokratsku nominiranu kandidatkinju opisujemo kao osobu koja se ne može izaprati, onda šte, škodimo demokraciji. Ne možemo tu štetu popravljati ako prouzrokujemo nove štete Europa sada mora moći djelovati, mora biti stabilna. Stoga je moj klub pred dva tjedna, tjedna e, podržao Davida Sasolija kao predsjednika parlamenta i sada pozivam druge da također podrže Ursulu von der Leyen. E, danas kažem, moramo se vjerovati jedni drugima. Samo tako može Europa uspjeti. Naravno, e, u sljedećih pet godina moramo e, živjeti u znaku demokratske Europe. E, zahvaljujem na pristanku gospođe von der Leyen da parlament ima zakonodavne inicijative. Govorila je i o pravnom ukorijenjenosti spicn kandidata. Ja i moj klub ćemo se boriti za to da Europa bude Europa koja služi ljudi, ljudima. Našoj stranci je važan prodor u budućnost, a to želimo učiniti zajedno sa Ursulom von der Leyen. Hvala. Hvala predsjedniče Weber. Predsjednice Garcia Perez, imate riječ u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Gracias, presidente. Hvala predsjedniče. Gospođo van der Leyen, danas je važan dan. Budućnost Evropske unije je u našim rukama. Moj politički klub koji postoji od samoga početka ima u svojim venama proeuropeizam i želi izgraditi Europu. Mi prihvaćamo svoju odgovornost prema građanima koji nam vjeruju, zato ćemo i mi biti odgovorni i djelovati odgovorno. Moramo biti sigurni da u sljedećih pet godina možemo nastaviti graditi projekte za održivu Europu i budućnost za sve građane. Želim vas podsjetiti da sam da je prije 40 godina u ovom parlamentu govorio Willy Brandt nakon prvih izravnih izbora 1979. godine on je poslao poziv kojeg se danas moramo podsjetiti. On je žalio e, činjenicu da demokracija toliko sporo se e, razvija u Europi i također je žalio činjenicu da evropske institucije još uvijek su jako udaljene od ljudi ili se bar tako činilo. No, e, zastupnici su se primili posla bez obzira na svoje razlike, željeli su riješiti probleme, željeli su se povezati s mladim ljudima 40 godina kasnije, danas. Njegove riječi su jako relevantne. Mi, socijalisti, želimo nastaviti sa bržim napretkom demokracije u Europi. Mi smo imali vjeru u špicen kandidata. Vjerovali smo da će biti i e, izabran i bili smo za transnacionalnu listu, no evropska demokracija ne može ići natrag. Gospođo van der Leyen, mi želimo da 2024. godine imamo proceduru špicen kandidata, a sada moramo se suočiti sa e, izazovima i rješavati probleme. Moramo e, znati da ćete vi moći voditi promjene koje traže građani da e, možete napraviti transformacije koje traže mladi ljudi mi mislimo da je u pravom smjeru, no moramo također vidjeti da se stvari provode u djelo. Želimo e, ambiciozno zakonodavstvo. To je ono što želimo vidjeti i također moramo imati obvezujuće ciljeve kako bismo mogli udovoljiti sveukupnim e, ciljevima smanjenja emisije do 2030. godine niko ne smije biti zapostavljen. To znači da vi da moramo imati fond za poštenu tranziciju, također moramo vidjeti investicijski plan za održivu Europu. Mora biti jasno da se to mora raditi većinom kroz javne investicije kada smo uspostavljali europski semestar i održive ciljeve, to nije samo načelo. Moramo imati jasne kriterije, jasne pokazatelje kojima ćemo se rukovoditi. Ne možete kažnjavati vlade koje ulažu u gospodarstvo, tranziciju, već ih moramo podržati. I stoga inzistiramo, a to smo čuli od vas, želimo gospodarsku fleksibilnost i jamstvo za e, zapošljavanje. Mladi su najranjivija skupina i zato ćemo mi kao politički klub uvijek podopirati socijalni stup, naročito jamstva za djecu i mlade. Gospođo van der Leyen, moramo vidjeti jasnije i snažnije stajalište protiv siromaštva. Svi moraju odigrati ulogu u e, kreiranju politika i također moramo doprinijeti tehnološkim promjenama. Vi želite da to bude zajednički napor. Imate li kakve brojke? Također ste rekli da moramo popraviti situaciju za radnike i e, koji rade na novim platformama. Mi smo politička e, skupina koja će vas podržati u tome. Kad govorimo o ravnopravnosti e, e, rodnoj, mislim da smo na istom putu. Moj politički klub ima prioritet, e, za prioritetima ima rodnu ravnopravnost. Mi želimo kvote koje će to odražavati, koje će nas obvezivati i to je dobar početak ako budete u komisiji imali e, rodne kvote. Također moramo imati novi mehanizam kojim će mnogi e, ljudi u ovoj prostoriji, u ovoj dvorani željeti vidjeti kako vi planirate svoj rad da bude E, jednako dobar kao prethodne komisije, naročito e, ono što je radio e, Timmermans u svezi sa vladanivom pa prava. Želimo da se Dublinska konvencija reformira, želimo više solidarnosti, želimo humanitarne koridere, ne samo radi pojačanja sigurnosti i pojačanja Frontexa, već želimo spašavati ljude, a kako bismo to učinili moramo imati sustav spašavanja koji neće kriminalizirati one koji sudjeluju u e, operacijama spašavanja. Gospođo van der Leyen, mi smo ovdje da vas slušamo. Ne želimo institucionalnu krizu u Europskoj uniji, ali želimo i jamstva da ćemo u sljedećih godina imati Europu koja će se moći suočiti sa e, svojom situacijom i poduzeti mjere koje su potrebne. Moj klub će razmisliti danas poslijepodne što je najbolje za Europu. Muškarci i žene u Europi žele ponovno steći nadu u europski projekt, a mi želimo sagraditi bolju i veću Europu. Hvala predsjedniče Čološ, imate riječ. președinte de Hvala. Hvala. Gospođo von der Leyen, parlament pred kojim se vi nalazite nikad nije bio toliko uključen i toliko svjestan svojih odgovornosti, spreman na to da ih potpuno preuzme. Vi dobro znate da vijeće koje vas je nominiralo je podijeljeno. Oni su se dogovorili oko paketa kandidatura nakon jako dugih i teških pregovora. Žao mi je e, što nismo imali ravnotežu između istoka i zapada Europe e, i to se nije odrazilo u tom paketu. Nadam se da će do toga doći u trenutku e, dodjeljivanja portfelja u budućem kolegiju povjerenika. Danas nemamo nikakav paket, imamo samo vas kao kandidatkinju e, za dužnost e, predsjednice komisije i vi ste preuzeli neke obveze. Danas Europa mora ići dalje, mora odgovoriti na očekivanja koja su izražena na izborima. Ideja špicen kandidata da se predsjednik komisije bira na temelju glasa svakog građana u Europi, ta ideja nije zaživjela. Ovaj parlament morat će to ipak provesti do kraja ovog mandata ovog saziva i drago mi je što ste vi pokrenuli to pitanje u sklopu budućnosti Europe. Moramo imati postupak demokratizacije. Europljani moraju znati da posljednjih nekoliko dana pregovori koje su s vama vodili klubovi u Europskom parlamentu imali su kao osnovu zajedničku političku platformu tih klubova. A ova platforma bi nam trebala dati zajednički okvir rada za parlament i za komisiju. E, a ciljevi moraju biti zajednički tijekom sljedećih pet godina. Naš klub e, će, je spreman dati vam podršku u toj mjeri koliko vi budete dali prijedlog za obnovu Europe vi danas preuzimate neke obveze. Ako one budu jasne eh, obveze i ako proeuropska većina bude dala vama podršku, mi ćemo biti spremni za izgradnju Europe koja će ponovno građanima dati nadu. Prije izbora najavljena je protueuropska, najavljeno protueuropsko djelovanje, ali eh, to djelovanje nije se ostvarilo i europske snage su prilično jake u ovom parlamentu. Ne smijemo razočarati milijune europljana koji su rekli da ovoj Europi, oni očekuju da Europa obrani vladavinu prava bez ikakvog okljevanja. Ne možemo e, sada razočarati mlade koji su izašli na izbore i koji žele borbu protiv klimatskih promjena, žele dostojanstveno radno mjesto za svoju generaciju. Ne smijemo razočarati milijune poduzetnika i radnika, poljoprivrednika koji očekuju to da Europa postane stvarna šansa u otvorenom svijetu. Oni žele Europu koja će imati, gospodarstvo na usluzi građana, ekologija, klimatska ravnoteža, e, održivost, nove tehnologije i digitalna strategija moraju se integrirati. To će biti mogućnosti, a ne nametanja. Unutarnje tržište mora izaći iz logike birokracije i brojki, mora stvarati dobrobit za građane i blagostanje, ali od vas, gospođo von der Leyen, očekujemo europsko i proeuropsko vodstvo koje će biti realno. Europa nije samo administracija, Europa je politička ambicija, ambicija građana. Ako budete potvrđena sa strane ovog parlamenta, a ja vam to želim, oko vas pojavljivat će se argumentacije, objašnjenja na temelju kojih ćete čuti da nije moguće izvesti promjene, ali vi ćete ih ipak morati ostvariti. Hvala, gospodine Lambert. Izvolite, imate riječ. E, naša zajednička e, koća gori. Gori zbog klimatskih promjena, zbog nestanka bioraznolikosti. Ona e, gori zbog nejednakosti, zbog globalizacije, zbog tehnološke revolucije. Ona gori brutalno. I koji puta zaboravljamo vladavinu prava i temeljna prava E, u ovoj hitnoj situaciji dobra volja nije dovoljna. Treba nam odlučnost da promijenimo smjer, da e, bronim e, i pomak od statusa quo. Stoga zeleni traže promjenu. E, gospođo van der Leyen, pred tri tjedna niste imali e, pojma da ćete zauzeti najveću poziciju u Europskoj uniji. Stoga ste morali brzo učiti. E, međutim, vaše izjave prošlog tjedna nas nisu uvjerile u vašu odlučnost da branite onu politiku za Europsku uniju koju mi želimo. trebamo napredovati E, ja pozdravljam ono što ste e, rekli o rodnoj jednakosti. E, vi ste isto tako zato da smanjimo emisije CO2 do 2030. i to značajno. Moramo također smanjiti nezaposlenost i tu također pozdravljam vašu hrabrost Međutim, vaš e, govor e, nije ispunio naša obećanja. Zašto imate dva, dvije faze za e, borbu protiv klimatskih promjena? Kada čitamo detaljno ono što ste napisali, vi kažete da smo spremni napredovati kad i drugi budu napredovali. Međutim, to nije dovoljno ako cijena ugljika raste, svi e, e, će biti pogođeni time. Mi ne možemo se samo prilagođavati, moramo e, temeljito promijeniti našu fiskalnu politiku. Okoliš nije samo klima, govorimo i o bioraznolikosti u mnogim dijelovima svijeta prvi proračun Europske unije imao e, katastrofalne posljedice za to. E, moramo imati velike ambicije, međutim one se često e, suočavaju sa interesima koji to ne dopuštaju. Vi ste za Eh, ono eh, što smo već eh, učinili za održivi razvoj. Međutim, moramo imati obvezne propise za, na primjer, ulagatelje. Nisam vas čuo da govorite o skandalu Europe tvrđave E, ne možemo stalno braniti naše granice i time e, kršiti temeljna ljudska prava, e, prava izbjeglica iz zemalja poput Sirije i Libije. Ovaj pakt postoji, on je usvojen od strane pet klubova ovog parlamenta. Nemojte izmišljati toplu vodu što se tiče vladevine prava, vaša e, obećanja su relativno e, maglovita i nejasna. E, hoćemo li tjerati vladavinu prava u svim zemljama članicama ili ćemo popuštati nekim zemljama članicama? Moramo dati i e, okolišne šanse i e, šanse demokratske e, promjena. Stoga ekolozi još nisu spremni da vam daju povjerenje. Zeleni nisu uspjeli ovdje stvoriti ovdje većinu i koja bi bila i proeuropska i e, e, bila za temeljite promjene nismo u, u, u, vašem govoru osjetili da podržavate jedan takav smjer kao što sam rekao e, evo sada počinjemo ovu borbu a ali mi smo spremni da se damo uvjeriti da će vaša obećanja zaista eh, eh, postići ono što mi trebamo da će eh, dovesti do egzistencijalnih promjena. Hvala gospodin Mojten. Uvaženi predsjedniče, E, predsjedniče, uvaženi kolege i kolegice, gospođo von der Leyen. Ovdje moramo danas donijeti važnu ulogu. Pozicija predsjednika komisije od velike važnosti za unije i e, države članice. Tu moramo biti e, vrlo pažljivi. Samo vrlo kompetentna i kvalificirana osoba može to ispuniti. Uz svo poštovanje e, za vašu osobu, naš klub je mišljenja da ne odgovarate zahtjevima ovog položaja, ove dužnosti. U prvom redu E, mi Njemci e, nismo zadovoljni e, s vašom vođenjem politike u Njemačkoj. Bili ste ministrica obitelji, ministrica za rad i socijalu i konačno ministrica obrane. Niste radili za dobrobit njemačkog naroda. Neću vam sada govoriti o detaljima vašeg neuspjeha naša vojska u Njemačkoj je danas u jadnom stanju, nije sposobna obraniti našu zemlju. Vi vi morate početi e, iznova u svim područjima. E, Njemačka vlada je u prošlim vremenima E, je e, često e, smještala svoje političare u, Brisel. Ništa ne govori s našeg stanovišta da ćete bolje ispuniti ovu dužnost no što ste radili u svojim prethodnim funkcijama. Imate maglovita obećanja na mnogim e, područjima, e, međutim e, ta svoja obećanja često zaboravate i mijenjate mišljenja članak sedmi protiv Poljske i Mađarske. Da li ćete to ispuniti? Vaše kontradikcije su eklatantne imate e, razne e, jake riječi koje ljudi rado slušaju. Međutim, vi ste klasična e, mainstream političarka. Dajte prazna obećanja i igrate se Jekylla i Hajda. Imate dvije strane, dva lica problem je e, sljedeći. Vi nemate viziju moderne Europe, Europa koja će služiti ljudima, koja će ispuniti svoje obveze. Vi obećavate još više centralizacije, operezivanja, e, još više propisa iz Brisela. E, vi ste još u stare kolotečini od e, e, e, pitanja koje sam vam postavio prošlog tjedna na dva pitanja niste odgovorili, a treći odgovor je magloviti. Sa ovom, ovime što ste danas rekli nas niste uvjerili. Stoga ćemo danas glasati protiv vas. Hvala. Predsjedniče Fito, izvolite imate riječ. Hvala, predsjedniče. Saslušao sam vas s mnogo pažnje, gospođo von der Leyen. To sam učinio i na našem sastanku kluba. I u vašem današnjem obraćanju vaša stajališta su drugačija u odnosu na ono što smo čuli prošloga tjedna. Vi